Dame i gospodo, drage kolege, možemo nastaviti s našim sastankom. Sada mi je zadovoljstvo pozdraviti doktora Ali Abdela Ala, predsjednika Evropskog parlamenta u koji ima u svom društvu vrlo važnu delegaciju, uključujući predsjednika odbora za vanjske poslove gospodina Tareka Radvana i e, e, veleposlanika gospodina Kalida El Bakli. Doktor Abdalal, vaš posjet Europskom parlamentu je baš na vrijeme. Kao što znate, Egipat je ključni partner za nas u Europskoj uniji i mi snažno podržavamo stabilnost Egipta, vladu i njezine institucije. E, čuli smo da novi, novo izbrani premijer, gospodin Mustafa Ahmad je predstavio svoj novi kabinet koji uključuje osam žena, prvi put u povijesti Egipta. Novi kabinet je prisegao 14. lipnja. Rado bismo čuli vaš stajališta o najnovim događajima e, u politici vaše zemlje. Što se tiče sigurnosne situacije, 13. lipnja egipatska vojska je objavila da 70% e, e, vojnika se povlači iz Sinaja u pripremama za objavljivanje ovog teritorija kao slobodnog terorizma. Mi bismo željeli čuti što vi mislite o vašim, o budućoj sigurnosnoj situaciji u Egiptu i u regiji, naročito u Libiji i Gazi. Dr. Abdel Al također je bio predsjednik rotirajućeg predsjedništva eh, parlamentarne skupštine Unije sredozemnih zemalja do svibnja 2018. Znamo da smo o tome govorili sa predsjednikom Tajanijom i zanimalo bi nas čuti o čemu ste razgovarali i kakve su vaše perspektive. U ovom kontekstu mi pozdravljamo ojačavanje eh, suradnje između Europske unije i Egipta koja je zapravo još ojačana od usvajanja prioritetnih e, prioriteta za partnerstvo između Europske unije i Egipta u srpnju 2017. godine. Cilj je da se promiču zajednički interesi i zajedničke vrijednosti. Također bismo nas e, naglasili situaciju ljudskih prava i sve manji prostor za neovisno civilno društvo u Egiptu, što nas jako brine. Željeli smo obnoviti naš apel za potpuno poštovanje e, temeljnih sloboda koje su sadržene godine u egipatskom sastavu. Još jednom e, dobrodošli na naš odbor. Imate riječ, izvolite. président de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen,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 to je poziv koji cijenim jako. Ovo je prvi puta da jedan predsjednik Europskog parlamenta, e, Egipatskog e, parlamenta posjećuje Europski parlament od 2004. godine. Situacija u Egiptu je od 30. E, juna 2013. godine se jako promijenila. imamo novi ustav i novoga predsjednika. Postoji nekakav problem? Da, možete govoriti. Ja si postavljam pitanje, jer sam mislio da ima nekih problema i prigovora. Imamo, znači, 90 žena zastupnica 20 stranaka. E, većina u okviru egipatskog parlamenta e, je podijeljena između različitih stranaka. U Egiptu smo radili na cijelom nizu zakona kako bismo modernizirali i socijalnu i ekonomsku situaciju. Imamo u tom smislu 400 e, zakona, skoro 400 zakona na kojima smo radili tijekom tri godine. Između njih imamo cijeli niz zakona koji su važni za jačanje jednakosti između svih egipatskih građana i to posebno između muslimana i kopta. Taj zakon E, se tiče znači izgradnje crkava. Prije toga smo imali problema što se tiče izgradnje koptskih crkava. Nakon tog zakona crkve i džamije se grade prema jednom jedinom jedinstvenom pravilu. I crkve i džamije su podvrgnute istim pravilima izgradnje. To je zakon koji jača načelo jednakosti između Egipćana. Drugi zakon se tiče socijalnog osiguranja. U Egiptu većina ljudi, većina stanovništva nema dovoljno financijskih sredstava da znači e, lagano imaju pristup bolnicama i drugim zdravstvenim udrugama i institucijama. Nakon tog zakona svi plaćaju kako bi mogli imati koristi od zajedničkog socijalnog osiguranja. Isto tako imamo zakon koji se tiče ulaganja u Egiptu. Prema tom zakonu ulaganja postaju slobodna. To znači da jedan ulagatelj može transferirati novac dostaviti novac za svoj projekt u Egiptu i isto tako e, profit na slobodan način prenijeti u neku drugu zemlju. Što se tiče međunarodnih e, pravila, znači to smo usvojili kako bismo zaštitili međunarodna ulaganja. Nema nacionalizacije, nema konfiskacije. To su jamstva za ulagatelje, strane ulagatelje u Egiptu. Treći zakon se tiče slobode tiska. U skladu s tim zakonom U potpunosti je zabranjeno zatvoriti novinare e, nakon što ono e, iz, izreče znači svoje mišljenje u novinama ili u nekom e, drugom sredstvu informiranja i isto tako ni na koji način se ne smije vršiti pritisak na novinare. Evo, to su suštinski zakoni u Egiptu, a drugi zakoni, e, kao što sam rekao, tiču se svih sektora gospodarstva, društvenog života i političkog života. Situaciju u Egiptu poznajete. I pred nama je cijeli niz izazova. Prvi izazov se tiče e, fenomena terorizma. Drugi izazov je vezan sa problemom nezakonitih imigracija. A treći problem se tiče gospodarske situacije. Kad govorimo o terorizmu, ta, to pitanje je direktno povezano sa nezakonitim imigracijama. Egipat, gdje je, je e, terorizam Imamo znači cijeli niz e, problema povezanih sa terorizmom ovdje u Europskom parlamentu sa, sa sam sastav, sa cijelim nizom kolega iz odbora za e, vanjske poslove i tako dalje kako, bismo govorili o tom problemu. A e, problem je počeo već 80. godina kad je predsjednik Asad ubijen od strane muslimanskih fanatista. Od tog datuma terorizam je započeo i nakon toga je postao fenomen ne samo regionalno nego i međunarodni. Dakle, Kako bismo se borili protiv terorizma, mora postojati međunarodna volja. Sve države moraju zajedno surađivati kako bi pronašli rješenje za borbu protiv tog fenomena terorizma. A kada se radi o transferu novca, tu moramo djelovati. Moramo e, nadzirati sve te transfere u svim zemljama. A posebno što se tiče organizacije civilnog društva. Ja znam da novac za civilno društvo je su važna sredstva no moramo isto tako primjenjivati ovo načelo transparentnosti. Svaka osoba, svaka udruga civilnog društva mora jasno naznačiti od kuda dolazi novac i naznačiti kako troši taj novac. Jer imamo, na primjer, problem u Egiptu gdje imamo udruge civilnog društva koji sakupljaju novac na cesti pod izlikom da žele sagraditi škole, džamije, bolnicu, no u stvarnosti taj novac se ne troši na takav način. U stvarnosti je to sredstvo prikriveno sredstvo da se novac koristi u drugi cilj, za drugi cilj, a radi se o financiranju organizacija terorizma ili u Egiptu ili drugdje. Dakle, države i na međunarodnoj razini moraju surađivati kako bi nadzirali fenomene terorizma i isto tako nadzirati kolanje novca. Također, sve države moraju surađivati i razmjenjivati informacije, no do sada smo imali države koje su okljevale davati informacije koje se tiču operacija terorizma ili e, osoba koje su svrstane kao teroristi u zemlji podrijetla. Ako želimo znači, osigurati e, u određenoj zemlji na Bliskom istoku Europi ili SAD-u, da informacije e, kolaju, države moraju surađivati što se tiče tiska određene televizijske postaje ili neke novine potpuno otvoreno potiču terorizam. Postoje također i televizijske postoje, postaje koji emitiraju svoje programe iz Europe, a potiču terorizam.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 situacije terorizma i nezakonitih imigracija je vrlo složena i važna. Evo, znači to su to je prvi problem koji se tiče terorizma. A e, imamo drugi problem nezakonitih migracija. E, Egipat u tom smislu ulaže velike napore u borbi protiv nezakonitih e, imigracija od rujna 2007. godine nijedan brod, nijedan imigrant, imigrant koji je otišao e, e, e, iz Egipta u Europu. Imamo s strance koji e, sudjeluju u transferu imigranata iz Egipta prema Europi. No, Egipat vrši velike napore kako bi kontrolirao taj fenomen. Stabilnost Egipta je također i dio stabilnosti Europe. To ako jamčimo stabilnost Egipta, onda direktno to utječe i na e, stabilnost u Europi. Zbog toga tražimo od europskih prijatelja, posebno u Europskom parlamentu, da, nas, da nam pomogne da pomogne europskom društvu kako bi se ojačao mir u Egiptu i u regiji znači u regiji Bliskog istoga. Tu, naravno, kao što znamo, suočeni smo sa velikim sukobima Libiji, Siriji, Jemenu, Iraku, Sudanu, Somaliji i tako dalje. Zbog tih sukoba u Egiptu imamo skoro 10 milijuna imigranata koji žive u Egiptu. Od njih je 700 tisuća sirijaca. To je situacija u Egiptu. Uvijek pokušavam eh, dati jedan dojam o situaciju u Egiptu, te pokušavam raspravljati, dialogizirati s vama kako bismo pronašli zajedničko rješenje. Imamo cijeli niz područja gdje možemo zajedno surađivati u interesu naših dviju zemalja. Ili ovdje, ili na Bliskom istoku. A što se tiče e, plina, Egipat postaje centar i moramo iskoristiti taj napredak koji se dogodio Mi uvijek računamo na naše europske prijatelje. Nadamo se da će nam oni pomoći što se tiče problema u Egiptu, kad se radi o civilnom društvu, slobodi tiska i tako dalje. O tome se treba govoriti. Treba također e, jačati e, zakone, a moramo pronaći rješenje za druge probleme. Ja sam u potpunosti otvoren kako bi vas poslušao i raspravljao s vama. Pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja ili na vaše zabrinutosti, vaše dvojbe koje se tiču e, situacije u Egiptu. Hvala gospodine predsjedniče, hvala e, gospodo zastupnici. Hvala gospodine predsjedniče na vašim uvodnim riječima. <clears throat> Kolege, <clears throat> imam osam kolega koji su se javili za riječ. Gospođa Lohpiler je broj devet zapravo, dakle devet. Obzirom da bih vam svima želio dati riječ, ali nemamo puno vremena, E, predlažem da svatko od vas govori po minutu. A onda možemo možda odgoditi posjet katarskog ministra na 10 minuta, ali to je maksimalno. Gospodin Predaje prvi, minuta. Hvala gospodine predsjedniče, Hvala predsjedniku parlamenta. E, ovo je izvesna prilika razmjene mišljenja s vama Drago mi je imamo cijeli niz zajedničkih izazova, imigracije, terorizam. Situacija je sve složenija. U EPP uvijek govorimo da je Egipat važan partner Europske unije. Njegova stabilnost je prioritet za nas. EPP je podržao napore u demokratskoj tranziciji no isto tako sve napore da se e, poboljša situacija ljudskih prava u Egiptu. Intervencija predsjednika Sisija pred parlamentom e, je govorila znači o e, jako velikim naporima. U tom smislu smo imali znači posjet odbora, pododbora za ljudska prava e, u vašoj zemlji kako bismo zajedno e, raspravljali o situaciji. E, gospodine predsjedniče, ja obično čujem sva pitanja i onda vama dajem riječ. Gospodin Sole iz SND-a. Oh, oh I will Na krivom se popisu, oprostite. Gospodin Kan, izvolite, imate reći. <clears throat> Hvala predsjedatelju. Gospodine predsjedniče, govorili ste o Bliskom istoku i mnogim državama i spomenuli ste gazu. Jedna riječ o gazi. Što može Egip napraviti u svezi sa krizom na Bliskom istoku? Spomenuli ste mnoge zemlje, ali niste uopće zapravo govorili o situaciji između Izraela i Gaze. Što možete tu učiniti? Drugo, spomenuli ste puno zakona koje ste donijeli, ali nedavno sam vidio da ljudi protestiraju Šadiha Gali Harp je bio vođa eh, oporbe, on je još uvijek zatvoru. I konačno evropski državljani a radi se o Talijanu koji je ubijen u Egiptu. Što se tu događa? Giulio Leženi je njegovo ime. Kakav je ishod te istrage do sada? To bih želio znati. Kolege, zatvorio sam popis govornika. Ne može se više javiti. E, a sada za ECR, gospodin Bašir. Dobar dan, dobrodošli predsjedniče. Ja sam bio nekoliko puta u Egiptu i ja vjerujem da bi se Egipt trebao razviti i želim pitati o vašoj turističkoj policiji jer sigurnost je evropljanima jako važna. Da li turistička policija još uvijek djeluje kao mjesto u kojem se turisti mogu žaliti? I drugo pitanje koje imam, vi ste oprezno govorili o slobodi tiska kao jednom od stubova vaše novog zakonodavstva i ustava. Da li se to odnosi i na strane novinare, na primjer Al Jazeera? Mi zapravo vjerujemo u slobodu tiska u Europskoj uniji, to je e, osnova demokracije. Stoga bih želio čuti o vašom, vašem prijeporu sa Katarom, kako ćete razriješiti prijepor sa Katarom. Hvala. I sa arapskim zemljama. Oprostite, moram biti strog e, e, mi vas pozdravljamo u Europski parlament u ime e, ALDE, Liberala i Demokrata. Zabrinutost mi e, smo smanjenjem prava civilnog društva u Egiptu e, to je eskaliralo u posljednjih mjesec dana. Mi izražavamo naše zabrinutosti za neke individualne slučajeve blogera i neovisnih aktivista za ljudska prava, recimo Amal Fati koji je objavio video klip o, koja je objavila videoklip o seksualnom zlostavljanju i nakon toga je uhičena Mozen Hasan je oslobođen uz plaće jamčevine, ali gospodine predsjedniče, možete li nam reći nešto o mogućnosti da se zatvori e, e, e, slučajevi stranih državljana i zakona o protestu. Hvala gospodine Zoli, hvala predsjedniče, gospodine predsjedatelju. Gospođa Mosen Hasan je žena koju sam sreo u Kairu prije nekoliko godina, ona je feministička aktivistička. On jučer ju je ispitivao sudac i ona je jedna od mnogih u Egiptu koje koje prijeti sudska kazna. Ona e, je optužena za poticanje eh, eh, žena u borbi za njihova prava. Dakle, koji su zakoni koji štite te žene? I mi smo zabrinuti ste za njezin slučaj i za eh, druge takve slučaje. Hvala na pažnji. Hvala gospodin Borgesio. Gospodine predsjedatelju. Dobrodošli gospodine predsjedniče. Ja vam zahvaljujem na onome što ste rekli u svezi sa dvama ključnim pitanjima za sigurnost u Europi, a to su terorizam i e, emigracije. Dobro je čuti da netko ko je vođa u, u afričkoj e, zemlji govori o tome na tako inteligentan način. Mi to podržavamo jer je to u zajedničkom interesu. Želio bih istaći važnost Maršalovoga plana predsjednik Tajani je to također najavio, ali implementacija je odgođena. Vaša e, zemlja zaslužuje pomoć Europe i bilo bi zato dobro da razvijamo turizam kao most između naša dva e, teritorija i bilo bi dobro da se razviju ulaganja, a e, za to vam treba pomoć naših vlada. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Vezano uz ove jasne naznake, e, znači promjena u civilnom društvu i u svjetlu ekonomskih i političkih i e, društvenih promjena. Ja sam e, politolog i shvaćam situaciju u Egiptu koji je izložen ekstremističkim napadima i mora poduzeti mjere. Koje je vaše mišljenje, vaša analiza što se tiče ideje je da se na e, južnoj obali e, e, sredozemlja instalira takozvana platforma koja će se baviti zaprimanjem zahtjeva za azilom. Mi smo izloženi velikom, velikom pritisku migracijskih tokova i naravno računamo na pomoć drugih zemalja. Da li bi Egipat mogao biti partner gdje ćemo moći takve centre razviti? Hvala gospodine, gospodine Epidideos ima riječ. Hvala predsjedatelju. Gospodine predsjedniče, ja vas također pozdravljam u vašem posjetu parlamentu. Moje prvo pitanje vama tiče se situacije E, odnose između Egipta i Turske, a moje drugo pitanje je sljedeće. Bili Egipat želi ponovno uspostaviti bilateralnu zonu trgovinsku sa Bliskim istokom, uključujući i sredozemno područje. Hvala. Hvala lijepo. Gospođa Aljomari. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, želim vam e, dobrodošlicu. Hvala što koristite francuski. Egipat je velika zemlja i koji je neophodan za sigurnost i stabilnost e, ovog područja. Prvo pitanje je koje mjesto i uloga koju E, Egipat i Egipatski parlament želi e, E, odigrati u rješavanju sukoba, posebno što se tiče ove golfske krize. Drugo, što se tiče borbe protiv terorizma, podsjetili ste na određene akcije, posebno što se tiče e, razmjene e, obavještajnih informacija, isto tako kvalitete obavještajnih službi u Egiptu. No, u Europi imamo znači djelovanje što se tiče deradikalizacije najradikalnijih elemenata. Da li možete nama podijeliti neka iskustva na tom području. Treće, e, kad govorimo o stabilnosti u zemlji i ravnoteži između zajednica, ne sjećam se da li danas e, isto tako e, vlada uključuje i jedan dio znači kopske zajednice uključujući ustav. I konačno, mm, gospođa bile mm, hvala i govoreći o Giulio Regini, koji je već spomenut. E, od 2016. parlament e, e, egipatski dijeluje na tome da iznađe istinu i da mu dodjeli pravdu. Dakle, možete li reći što se tu događa i također E, imamo ovdje nekoliko pitanja zaštite ljudskih prava. Bilo bi nam jako korisno kad bismo vas mogli pozvati da dođete e, da mi dođemo iz e, odbora za ljudska prava u Egipa, da o tome razgovaramo u Kairu. Zatim imamo također predmete e, osoba koji su e, uhičeni, Gospođa e, koja je majka Đulija Regenija i štrajka glađu Imamo neke blogere kojima prijeti kazna jer rani ljudska prava, zapravo se optužuje za terorizam. Hvala. Gospodine predsjedniče, 11 se kolega javilo za riječ, što pokazuje koliko nas zanima egipatska politika. Imate 11 minuta najviše za odgovore jer e, tada očekujemo posjet katarskog ministra vanjskih poslova. Izvolite. Imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Cijeli za cijeli niz pitanja bi nam bilo potrebno ne znam koliko sjednica ili saslušanja, a sva pitanja su izuzetna izuzetno važna. No, možda mogu to sažeti. Sva pitanja koje se tiču znači posjeta e, pod odbora za ljudska prava Ruskog parlamenta u Egiptu, znači to je sve bilo tamo sadržano. A imamo također i pitanje općenito e, prava ljudi u Egiptu. A imamo pitanja koja se tiču sigurnosti sredozemlja. Sigurnosti općenito u Egiptu, slobode tiska, problema e, branitelja ljudskih prava u Egiptu. kriza u Bliskom istoku, posebno u Gazi. Imali smo također i pitanje koje se tiče turizma u Egiptu. Jedno drugo pitanje se ticalo pomoći europskih zemalja Egiptu i što se tiče tog pitanja, zahvaljujem talijanskom kolegi koji je predložio svojevrsni plan Marshall za Egipat. Računam na vas da osmislite taj Maršalov plan za Egipat. Počet ću s prvim pitanjem. Posjet pod odbora za ljudska prava Europskog parlamenta Egiptu. Vrlo iskreno. Moram reći da kao predsjednik e, parlamenta Egipta. Imao sam veliko zadovoljstvo da ugostim e, delegaciju ovog odbora u Egiptu. Mi smo vrlo otvoreni i ništa nemamo za skrivati ako postoje problemi ljudskih prava. Ako prijatelji u odboru za ljudska prava u Europi žele posjetiti Egipat, onda su oni naravno slobodni da dođu u Egipat. Drugo pitanje se tiče uske suradnje između Italije i Egipta. talijanskog i egipatskog tužitelja u tom predmetu. Mogu reći da surađujemo sa talijanskim vlastima kako bismo zbilja e, iznašli rješenje što se tiče tog predmeta, a kad se radi o zakonu o tisku, on se primjenjuje na sav tisak i sve medije egipatske i strane. Nemamo sad ikakve zadvorske kazne koje mogu biti počinjene od strane pisanog tiska ili audiovizualnih medija. A kad govorimo o problemu gaze, Egipat je pokušao okupiti eh, eh, palestinske stranke ili znači eh, stranu Hamasa i palestinske tijela kako bi zajedno razgovarali. Također imamo sporazum koji je sklopljen, no nažalost neke druge strane strane su pokušale na jedan ili drugi način spriječiti taj sporazum. No, Egipat preuzima svoju odgovornost za palestince koji stanuju, koji žive u Gazi. Prethodnih e, tjedana i mjeseci Egipat je poslao veliku količinu pomoći, prehrambene ili sanitarne, prema Gazi. Drugi sukob u u regiji, zapravo sukobi u regiji, u Siriji ili u Jemenu, Egipat svim sredstvima pokušava iznaći mirno rješenje tih sukoba. Problem branitelja prava u Egiptu. Na primjer, u Egiptu ako je neko počinio eh, određeno kazneno djelo, onda to prolazi kroz sud. Imamo znači tri eh, eh, znači stupnja sudskog sustava u Egiptu. Ne možemo doći do završne osude ako nismo prošli sva ta tri stupnja, stupnja. Imamo isto tako i e, pritvor. Od, e, od tri mjeseca nakon toga osobe e, moraju Znači, prije svega doći pred sud. Ako su e, ljudi u ovom trenutku uhićeni, onda se radi o pritvoru koji ne traje više od tri mjeseca. Znači, to je ta situacija branitelja ljudskih prava u e, Egiptu. Kad se radi o posjeti Odbora za ljudska prava Europskog parlamenta, nadamo se da, da će zajedno sa odborom za vanjske poslove organizirati jednu posjetu Egiptu. u trenutku kad odlučite koji će to biti datum. Vrlo smo otvoreni za e, raspravu i razmjenu mišljenja. Hvala vam na pažnji, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenja. Zahvaljujem što ste odgovorili na čitav niz e, naših e, pitanja. Bili ste vrlo jasni što se tiče pod odbora za ljudska prava, da su dobrodošli u Egiptu i želio bih uz ime svih nas reći da Egiptu želimo sve najbolje. Potreban nam je jak stabilan Egipat u toj regiji. Vi ste ključni partner za nas i idemo i dalje održati dobru suradnju i na parlamentarnoj razini. Želimo vam lijep dan u Briselu i sredan put natrag doma u Kairo.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, sada nastavljamo s našim sastankom, točka broj 18. Uistinu nam je drago što možemo predstaviti u našem odboru njegovu ekscelenciju e, zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Mohamed bin Abdul Rahman Altani i njega prati nekoliko dužnosnika u izaslanstvu i isto tako njihov veleposlanik kojeg svi mi dobro poznamo. Vaša ekscelencija, Europska unija ima jako dobre odnose sa svim zemljama Vijeća za suradnju zaljevskih zemalja, uključujući i Katar. jako su nam važni ti odnosi i to smo jačali isto kroz ožujak 2018. kada smo potpisali naše sporazum o suradnji. Nadamo se da ćemo time snažiti naš politički dijalog i ostvariti duplju suradnju u pojedinim sektorima. Kao Europski parlament u istinu podržavamo nastane diversifikacije Katara e, i pozdravljamo vašu, vaš novi program Qatar National Vision. Kao što znate, mi smo zauzeli neutralan položaj u pogledu postojeće krize u zaljevu. Nakon godinu dana imamo e, isto stajalište. Mi podržavamo Kuvajt i njihova nastojanja. Budući da je uistinu jako važno vijeće za suradnje zaljevskih zemalja za sveukupnu stabilnost. Mi svi pratimo najnovija događanja. Mm, Situacija tijekom proteklih tjedana se pogoršala i mislimo da je jako važno da se i dalje zadrži regionalna stabilnost. Ova kriza bi opet trebala u stvari osnažiti vijeće za suradnju zaljevskih zemalja i to je poruka koju smo i mi poslali kada je jedno naše izaslanstvo posjetilo Rijed prije nekoliko mjeseci. Evo, mi smo vas pozvali, vaša ekscelencija, jer bi htjeli da nas informirate o vašem stajalištu u pogledu ove krize, kako se vi bavite ovim pitanjem i što mislite o ovom e, američkom nastojanju da se organizira sastanak u Camp Davidu, e, a to je sada odgođeno sve do rujna. Imamo tu čitav niz pitanja. Još jedan da vaša ekscelencija, dobro nam došli. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Htio bi se zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta što su nam danas ovdje domaćini i što mogu se obratiti vašem uvaženom parlamentu. Dozvolite kao prvo da vam nešto kažem o Kataru i našoj vanjskoj politici i u stvari i našoj unutarnjoj politici kako preživljavamo u ovoj turbulentnoj regiji E, pogotovo e, što se tiče ovoga svega što se događalo tijekom proteklih nekoliko godina. Kao prvo, socijalni i ekonomski razvoj je nešto što je ključno kada govorimo o državi Katar. I to se ne odnosi samo na unutarnju politiku, već isto tako i na načela naše vanjske politike. Mi smo uistinu puno ulagali tijekom posljednjih 20 godina kako bi promovirali te univerzalne vrijednosti na Srednjem istoku. Kao prvo smo se e, prije svega fokusirali na razvoj ljudskog kapitala i Katar je tu e, puno ulagao u obrazovanje. I sada u istinu smo poznati po našim odličnim sveučilištima. Imamo tu različite odjele fakultete gdje postoji isto tako akademska sloboda i sloboda izražavanja što je u istinu jedinstveno u regiji i isto tako što se tiče e, ljudskih prava i tu smo napredovali tijekom proteklih nekoliko godina u pogledu razvijenja našeg zakonodavstva kako bismo zaštitili ljudska prava, prava radnika i pozabavili se svim pitanjima koje se odnose na međunarodnu zajednicu. Europski parlament je jedan od e, prioriteta e, kada govorimo o našoj politici, a i rad našeg parlamenta nam je isto tako vrlo važan. E, imamo veliki broj žena u našem parlamentu, a imamo čak više žena nego muškaraca kada govorimo o našim sveučilištima. Katar uistinu vjeruje da dio tog razvoja je ljudskog kapitala je nešto što je vrlo važno, stoga uistinu ulažemo u tolerantnost e, i uključili smo se u stvaranje jedne platforme isto i za međureligijski dijalog. S druge strane smo se uistinu fokusirali i na ekonomski razvoj naše zemlje. Jer mi mislimo da to donosi prosperitet e, našem stanovništvu. Kada pogledamo situaciju tijekom posljednjih desetljeća, Katar je jedan od glavnih eh, dobavljača kada govorimo o globalnom energetskom tržištu 30%. Eh, kada govorimo, mislimo da se radi o LNG-u i tu imamo čitav niz europskih zemalja s kojima surađujemo i Azija je tu, a Europa je naše drugo najveće tržište nakon Azije. Dakle, tu puno surađujemo s Japanom i Korejom. Tu e, smo bitni u pogledu energije i za Poljsku i za neke druge zemlje i Katar je dokazao u istinu da smo mi jedan pouzdan partner kada govorimo o energetici. S druge strane, kada pogledamo naše gospodarstvo i kada pogledate kakva je situacija 90-ih, bio je 10 milijardi dolara, sada je 150 milijardi dolara. Dakle, 15 puta smo u stvari povećali u ova dva desetljeća E, naš BDP I dakle tu je uloženo jako puno napora od strane vlade, a i samih ljudi Katara. I to doprinosi napretku ne samo naše zemlje, već i cjelokupne regije. Evropska unija je isto vrlo važno kada govorimo o e, uvozu. 30% našeg uvoza dolazi iz zemalja Evropske unije. Dio vrijednosti koje je Katar isto tako puno uložio tijekom posljednja dva desetljeća je sloboda pristupa informacijama i slobodni mediji. Da, mi se nalazimo u regiji gdje sloboda medija nije onako kao što vi to imate na zapadu, ali Katar je tu opet najbolji u arapskoj regiji. Kada govorimo o toj platformi slobode izražavanja, u stvari je postavio određene standarde kada govorimo o slobodi medija. Prije 20 godina nismo imali e, nikakve medije osim službenih platformi prije 20 godina. A Katar je podržao uspostavljanje Al Jazeera, koja sad globalno djeluje, ne samo u arapskom svijetu. Već imamo to i na engleskom i na drugim jezicima. I dio naših vrijednosti je i to što smatramo da je konstruktivni dijalog jedina mogućnost e, napretka kada govorimo o suživotu. I Katar e, tu pruža određenu platformu e, za sve one koji žele sudjelovati u tom dijalogu. U svakom slučaju želimo stvari riješiti dijalogom, a ne sukobom. Naša zemlja je isto tako puno uložila u dobro upravljanje. Uspostavili smo vladavinu prava i to se uistinu poštuje. I isto tako mi mislimo da transparentnost i borba protiv e, korupcije je jedan od ključnih elemenata kada govorimo o bilo kojoj naciji. i Katar je dokazao da je upravo u tom smislu vođa regije. Mi smo prvi u svijetu kada govorimo o povjerenju i u pogledu donosenja odluka. Što se tiče učinkovitog administrativnog sustava smo na drugom mjestu. To su sve načela koja su temelj naše vizije, to je dio naših vrijednosti. To su vrijednosti koje mi promoviramo, ali koje mi uistinu prakticiramo. Dakle, prvo idu dijela, a onda riječi. To je ono što je nama bitno i za druge zemlje Srednjeg istoka, da prihvate te vrijednosti. I mi smo to i uspjeli promovirati na taj način što smo pružili pomoć drugim zemljama Srednjeg istoka. Evo kao primjer, e, Katar je posredovao e, deset mirovinskih sporazuma ili, smo ih podržali. Dakle, i Lebanon i, Libanon i Sudan e, između palestinaca. Isto tako smo jako uložili u to da se e, djeci pruži mogućnost obrazovanja. Prošlog travnja smo proslavili naše programe koje smo većinom mi financirali i tu imamo čitav niz e, partnera, među njima i zemlje iz Europe. Dakle, obrazovanje 10 milijuna djece i isto tako mislimo da je ekonomski razvoj jako bitan. E, puno smo uložili na otvaranje radnih mjesta, uspostavili smo institucije koje pomažu stotinama tisuća mladih u regiji. Pružanje boljih životnih e, uvjeta ljudi, odnosno e, onima koji su ranjivi u društvu, je put ka stabilnosti. mi smo podržali programe rekonstrukcije, bilo da se radi o Libanonu ili Sudanu ili nekim drugim zemljama i vidimo sada tu rezultate u Sudanu raseljeno stanovništvo Darfura se sada vraća u svoje domove. E, organizirane su škole, stanovi, centri za zdravstvenu skrb. I to je dio naše regionalne vizije. Kao član odbora za vanjske poslove i Mislim da i vi znate da tijekom proteklih godina situacija na Srednjem istoku je uistinu eskalirala. Jemen, Somalija, Libija, Sirija, transnacionalni terorizam i na samom kraju, ali ne manje bitno, e, sama kriza Vijeća za suradnju zaljevskih zemalja GCC. A mi vidimo tu jedan karakter e, povezanosti kada govorimo o toj krizi. To nije međusobno izolirano i mi mislimo da moramo uspostaviti kulturu regionalne sigurnosti, inkluzije u tom smislu. Nažalost, umjesto da se ujedinjujemo i da rješavamo zajedničke izazove i prijetnje, regionalne sile su stvorile dalju nesigurnost kroz destruktivne ambicije i nepoštivanje međunarodnog prava. Taj politički manevar s kojim smo mi suočeni u Srednjem istoku su u istinu narušili tu strukturu regionalne nestabilnosti i stvoren je određeni vakum i on je savršena mogućnost za e, stvaranje terorizma i radikaliziranja. Uz isto to ponašanje smo mi još dodatno bili izloženi nekim od tih politika i blokadi. I to se dogodilo tako reći preko noći. Naši susjedi su postali svjesni tih promjena koje smo mi uveli. Oni to doživljavaju kao prijetnju i istini su jako brzi e, u e, nazivanju bilo koga koja se suprotstavlja njihovoj vladi teroristima. Mi smo spremni za konstruktivnu kritiku kako bi se mogla dalje razvijati naša zemlja. Međutim, Eh, odgovor nije blokada. Mi smo tijekom protekle godine, nakon početka te krize, pozvali naše susjede da sjednu sama za stol, da nam objasne svoje stajalište i razloge zašto je došlo do ove blokade. imamo tu jedinstvenu strukturu GCC-a, dakle Vijeće za suradnju zaljevskih zemalja. Ali, nažalost, dolazi do daljne eskalacije strane tih susjeda. ignoriraju i međunarodnu zajednicu koja nas poziva na dijalog i nastavljaju sa svojim kontraproduktivnim mjerama. Ne samo protiv nas, već i što se tiče drugih zemalja u regiji. Naša regija si ne može preuštiti daljne krize. Imamo dovoljno toga. I postoji puno toga što je negativno utjecalo na nas i na stabilnost naše regije. Mislimo da bi trebale sve zemlje se pozabaviti regionalnom sigurnošću. Kad pogledamo malo pobliže te krize, vidimo da uvijek tu sudjeluju isti. sada ti trebaju sjesti za stol i uistinu poraditi na načelima regionalne sigurnosti. I Evropska unija je tu ključna ili ako bilo što pođe loše u našoj regiji, to će se jednostavno preliti i na europske zemlje. Bilo da se radi o izbjeglicama koje dolaze iz tih kriznih područja ili transnacionalnog terorizma koji jednostavno prelazi granice. Dakle, stoga mi pozdravljamo napore europskih zemalja da podrže taj dijalog za regionalnu sigurnost, za što se i mi zalažemo. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala, ekscelencija. Imamo sada 20 minuta za raspravu, drage kolege, za razmjenu e, razmišljanja. Za sada se javilo pet e, kolega koji su se javili za riječ. Sad sam ih nabrojio, jesam li nekoga izostavio? Prije nego što dam riječ prvome koji se javio za e, riječ, dajem riječ gospođi Alio Mari. Hvala gospodine predsjedniče, vaša ekscelencijo, gospodine e, ministre. Pozdravljam vas ovdje u odboru za vanjske poslove. Mislim da je bolje da govorim francuski za vas, ali i za mene. Gospodine ministre, vaša ekscelencija, želim vam dobrodošlicu e, u odbor za vanjske poslove. Željela bih vam postaviti tri pitanja. Katar igra e, e, ključnu gospodarsku i političku ulogu u strateškoj regiji, posebno što se tiče stabilnosti i rasta ne samo regije, e, već i Europe i svijeta. Što se tiče ovog gospodarskog aspekta, željela bih vam postaviti pitanje koje su to e, ključni e, sektori diversifikacije gospodarstva u Kataru no isto tako diversifikacije, gospodarske diversifikacije izvan Katara, to u okviru ulaganja. su to, e, koje su to geografske zone koje vas najviše interesiraju? A drugo strateško i političko pitanje se tiče borbe protiv terorizma. Mi smo e, suočeni svi s tim problemom. Možete li nam dati konkretne primjere o tome koje su sredstva koje Katar ulaže u borbu protiv terorizma. Kad govorim znači o kontroli e, financijskih tokova ili deradikalizaciji. To je nešto e, u što ulažite već više godina. Treće je povezano sa krizom e, GCC-a, Vijeća za suradnju u golfu u zaljevu. E, kako vidite situaciju, e, kako mislite da će se ona razvijati e, sljedećih mjeseci? Ponekad imamo osjećaj da će se situacija deblokirati, a ponekad imamo osjećaj da će trajati godinama. Imali smo sastanak u kuvetu i možete li nam reći što će se događati, kakva je vaša vizija onoga što će se događati sljedećih mjeseci i godina? A E, isto tako bih željela vaše mišljenje što se tiče vjerske tolerancije i provođenja vjerske tolerancije. Katar je proveo određene mjere u tom smislu. A drugo pitanje se tiče stranih radnika i to u svjetlu organiziranja svjetskog nogoventnog prvenstva. Evo, željeli bismo poslati pitanje vezano uz to. A sada, kolege, predlažemo ekscelenciju da... E, čujemo sva pitanja, onda vi možete odgovoriti e, i sažeti. Dakle, osam kolega se javilo da ćemo svakom po jednu minutu, jer smo pod pritiskom vremena. Gospodin sala franko izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, dobrodošli ministre. Godinu dana prošlo od kada je E, smo prekinuli odnose između Egipta i vaše zemlje, ali još uvijek ste u stanju raspravljati, odnosno imate dijalog sa Sjedinim državama, Turskom, e, sporazum sa Omanom, ali cijena te situacije je ta da svi gube vi se morate boriti sa gospodarskim troškama iako ste pokazali da se možete tome oduprijeti. Ministre, želim čuti što očekujete, kako su vaše očekivanja? Mi smo nedavno posjetili Kuvajt, mi iz Afeta išli smo u Saudijsku Arabiju. E, i, jučer smo se sastali sa europskim er, e, zamjenikom ministra no, što može Evropska unija učiniti da bi se e, suočila s ovom situacijom u kojoj smo svi gubitnici? Sada smo zatvorili listu govornika. Izvolite, gospodine Panzeri. Hvala i dobrodošli ministre. Želio bih e, nešto reći o krizi u golfskom području E, brinu nas po moguće reperkusije te krize. Mi svi moramo pokušati stvoriti uvjete za rješavanje problema kao što je naš predsjednik gospodin Markalister rekao, mi bismo se rado nadali da će pomoći posudovanje Kuvajta, ali moramo učiniti i više, moramo učiniti dodatni napor, a Katar bi zapravo trebao više učiniti u borbi protiv terorizma i e, proširenju ljudskih prava. No, Europa isto jako puno učinila ne samo u olakšavanju ovog dijaloga, već Europski parlament može izraziti jednu uravnoteženu poziciju. Bilo bi jako dobro kad bi e, jedna delegacija mogla e, zapravo dati svoje mišljenje. Ministre Ekscelencijo, dobrodošli eh, u AFET. Ja pozdravljam vašu zemlju i vaše napore da uspostavi Al Jazeera, a to je zapravo neovisna platforma, vrlo profesionalna organizacija, odlična organizacija. Imam dva pitanja za vas, ekscelencijo. Prvo je želio bih da komentirate učinke blokade na vaše državne, na njihovo pravo na putovanje, naročito e, da posjete religiozna mjesta u Saudijskoj Arabiji i poslovna putovanja. Naročito bih želio čuti o posredovanju E, da li biste pozdravili posrednika iz Europske unije, Kuvajta i Omana. Hvala lijepo. Hvala Alde, gospođa Valina Delanova. Hvala gospodine predsjedatelju, dobro jutro. Ja ću vrlo kratko govoriti. Željela bih čuti. Imam pitanje zapravo. Um, branitelji e, E, e, rezolucije UN-a koja se tiče Palestine i Izraela. Što mislite o politikama koje se koriste odnedavno, odnosno politici koja od nedavno je na snazi, što sa demonstracijama u Gazi i pribjegavanje sili, Govorite o borbi protiv terorizma. Mislite li i da je izvor politike, odnosno nepoštivanje rusk ih prava koja dozvoljava ljudima da očajavaju da li to doprinosi borbi protiv terorizma ili pak da zapravo to povećava oče ljudi i onda oni čine ono što možda ne bi inače činili. Za zelene gospodin Lohpirima, ima jednu minutu. Hvala ekscelencija, na vašoj izjavi. Imam pitanje o situaciji ljudskih prava, naročito što se tiče migranata koji rade u vašoj zemlji. E, mi smo jako puno saslušanja imali u parlamentu u pogledu tih radnika i zapravo ohrabrujuće da ste vi usvojili, osvojili vrlo, usvojili vrlo progresivne zakone o zaštiti radnika i ja vam na tome čestitam. I također ste obećali da ćete ući u sustave sponzorstva da biste mogli e, primijeniti minimalne plaće. Koliko ste daleko napredovali ovim e, formama i da se riješi ovog sustava e, kalifata koje sad imate. Možete li nam nešto reći o konfliktu u Jemenu gdje se čine jako veliki zločini protiv e, e, ljudskih prava? Imate li kakvo rješenje za tu krizu? Da, gospodin Kosor ima riječ. Hvala e, gospodine predsjedatelju, e, pre ministre. Politika e, Katara je bila užasna u Siriji i zbog međunarodne kritike ste se povikli i podržali ste, podržavali ste Al-Nuzra i druge ekstremne snage. Želio bih čuti kako je, vaše trenutno e, stajalište, jeste li naučili nešto na svojim greškama, jer e, počinjeni su ratni zločini, jeste li naučili da ne smijete podržavati ekstremiste i terorističke skupine? Što mislite o stabilnosti u regiji koja se tiče Irana? Vidimo da tamo e, nas djeluju agresivna politika Saudijska Arabije. Hvala. Ekscelencijo, hvala. Govorili ste o konstruktivnom dijalogu. Imali znakova optimizma u smislu poboljšanja odnosa između Katara i Saudijske Arabije. Možete li nešto reći o odnosima između Katara i Irana? Imate li bilo kakav utjecaj na pritok e, oružanih snaga iz Irana u Jemenu? I konačno, možete li nešto reći o tome što Katar misli o e, drugoročnom dugoročnim izgledima za Jemen. Hvala, gospodine Kava. Lamuna Manesko, izvolite, imate riječ. Hvala. Prije svega dobrodošli, ekscelencijo, na eh, eh, sastanak kafeta. Ja se nadam da možemo surađivati eh, bolje i snažnije ministarstvo vanjskih poslova i AFET naročito trebaju surađivati mi smo potpisali e, sporazum sa e, odborom za ljudska prava u Kataru, to će sigurno biti korisno. Također moramo biti proaktivni u smislu stabiliziranja ove regije. I kad kažem mi, ja smatram pod tim Evropskim parlamentem. E, željela bih čuti od vas imate li bilo kakvo razmišljanja o daljnjoj suradnji sa Europskim e, parlamentom, obzirom da imamo zajedničke interese u borbi protiv e, terorizma i radikalizacije. Možda e, iz te perspektive i također što se tiče pomoći, znajući da i Europska unija i Katar pružaju pomoć drugim zemljama. Hvala. Gospodin Kanji zadnji. Hvala predsjedatelju što ste mi dali priliku da govorim. Vaša ekscelencija, želio bih vas upitati o opsegu konflikta sa Saudijskom Arabijom u ovom trenutku. Nije baš lijepo interferirati, e, ali ako, ako to ne bude e, išlo dobro, nije li to prilika za, e, za da odigraju ulogu u ime Evropske unije i Afeta, da vide E, da li možemo napredovati u smislu posredovanja. Sljedeće se tiče, kao što je Barbara Rokerbi e, rekla, e, kalifatski sistem i reforme radnih odnosa E, kada je donio e, zakone o radu 2004. Nije li to dobar znak e, da, se da stvari napreduju, ali žene su još uvijek u lošoj poziciji, ne biste li mogli poboljšati i njihovu situaciju u zakonima? thank you very much. Hvala najljepša deset govornika, a 30 pitanja. A dobrodošli na naš odbor za vanjske poslove. Tako je to kod nas. Ako sam nešto propustio, molim vas, e, procijetite me, e, ali pokušat ću e, odgovoriti na što vi je više pitanja moguće. Prije svega, što se tiče pitanja uloge Katara u, na međunarodnoj sceni, političkoj i gospodarskoj, osim našeg napora za e, diversifikacijom gospodarstva, e, većina našeg BDP p-a dolazi od nafte, a pa smo usvojili zapravo tu viziju diversifikacije i postigli smo dobar napredak jer smo počeli sa otprilike 86% našeg e, BDP-a od nafte, a od 2017. godine to je 50%. Mi želimo minimalizirati udio sektora, naftnog sektora u našem gospodarstvu. Sada se bavimo investicijama u gospodarstvu, diversificiramo industrije, pokušavamo razviti industrije e, koje neće odvisiti o naftu, e, gradimo infrastrukture kao što su aerodromi, luke. u Kataru je upravo otvorena luka u Rujnu i sada e, na nju otpada 27% regionalnog trgovine. Također, jedan dio naš našeg gospodarskog e, plana difertificacije. mi smo uspostavili jedan fond kad su cijene nafte na visokoj razini, e, mi investiramo višak od tih prihoda, prodaje nafte u međunarodno ulaganje, cilj nam je E, e, ulagati u najbolje svjetske, svjetska poduzeća u Aziji, Europi i Sjedinim državima. No, Europa nam je najvažnija destinacija za e, ulaganje u financijski sektor i druge vrste industrija i te, ta ulaganja dobro funkcioniraju. Što se tiče na, napora Katara u borbi protiv terorizma, ono što smo do sad napravili, kako bismo se borili protiv radikalizacije i ekstremizma u našoj regiji. Katar je uložio jako puno toga. Imamo agendu za međunarodni razvoj koju sam upravo spomenuo u mojim uvodnim riječima. E, pri tome se borimo protiv korijena e, terorizma. Što se tiče E, borbe protiv terorizma sa dva različita aspekta, taktički i strateški. Taktički front je zapravo e, centar e, koalicije za borbu protiv terorizma i mi smo domaćinima snaga te koalicije i pružamo im sve moguće usluge, udovoljavamo svim njihovim potrebama i naša vojska sudjeluje u tome. Što se tiče borbe terorizma, terorista i financijera terorista. Jako se puno toga dogodilo u našem zakonodavnom sustavu. Od 2014. kad smo počeli primjećivati da E, e, dobrotvorne organizacije prikupljaju fondove, ali te, taj novac e, završava u, pogrešnim rukama, stoga smo to pokušali riješiti zakonodavno, utužujemo i sudimo onima za koje se dokaže da to rade. Mi nastavljamo to raditi, napravili smo jako puno, ali puno toga je još za napraviti, uvijek postoji prostor za poboljšanje Ovaj fenomena nije samo novi za Katar, već i za cijeli svijet. Moramo surađivati, moramo e, sve više e, se angažirati u dijalogu. Potpostavili smo sporazum sa Sjedinim državama. U tom sporazumu se spominje izgradnja kapaciteta, tehnička pomoć e, i tako dalje. Mi smo također potpisali sporazum sa Francuskom i e, Proveli smo prvi dijalog za borbu protiv terorizma prošle godine. Također razgovaramo o tome sa drugim državama gdje god možemo proširiti našu mrežu informacija o financijerima terorizma i, i dalje nastavljamo razvijati naš zakonodavni sustav. Također ste spomenuli našu domaću politiku, odnosno unutarnju politiku koja se tiče e, vjerske tolerancije i ljudskih prava, i odnosno prava radnika. E, mi održavamo taj dijalog već 20 godina i pokušavamo to i prakticirati ljudi iz različitih religijskih skupina. Oni mogu svoju religiju e, prakticirati bez ikakvih problema. Otvorili smo mjesta e, štovanja za e, kršene i za druge religije i to je jasni pokazatelj tolerancije. U drugim zemljama čak konfisciraju Biblije, križeve i takve stvari. Znači, u Kataru mi vjerujemo da naša koegzistencija traži od nas ovakav dijalog kako bi smo pozitivno doprinijeli e, humanosti. Što se tiče prava radnika, došlo je do velikog napretka u nekoliko posljednjih godina. Evo u čemu je razlika kad govorimo o državi koja prihvaća kritike i koja pokušava na njih odgovoriti pozitivno i država koje ne dozvoljavaju bilo kome da ih kritizira i zapravo poduzimaju mjere protiv kritičara. Mi pozdravljamo kritike i parlamentarci Evropske unije su došli, posjetili nas u posljednje 3-4 godine i doživjeli su, od tada je do, došlo do velikih promjena. E, Pojačili smo suradnju i dijalog zahvaljujući i našim prijateljima. Također smo potpisali sporazum između naših e, odbora za ljudska prava i nastojat ćemo ovu suradnju proširiti sa odborom za e, vanjske e, poslove i naših vladinih agencija. Mi dijelimo iste vrijednosti, a je, to znači jako puno nas i nećemo prihvatiti da čak i jedan radnik umre na radnom mjestu zbog toga što nema inspekcije, što nema dobrih zakona i što nema smjernica za ugovaratelje poslova. Mi činimo što, najviše što možemo da bismo postigli najbolje rezultate za radnike i da bismo im pružili najbolje radne uvjete. Vidimo ih kao partnere u našem razvoju, kao e, oni, one koji doprinese našem razvoju i mi igramo, e, e, imamo vrlo kritičnu ulogu kao mala zemlja sa vrlo malim brojem stanovnika i cijenimo svaki, svaku pomoć u tom smislu. Što se tiče smrti radnika, bilo je pitanja i o tome. jedan je kao tisuću, jedan radnik jednako vrijedi kao drugi ili kao mnogi drugi. Ali sustav i sustav neće tolerirati ni smrt, smrt niti jednog radnika, čak i prije reformi e, kad nije bilo e, restrikcija i pravila. Ali moram reći da smo intenzificirali naše e, Pojačali smo naše napore inspekcije, e, podvostručili smo broj inspektora, e, također smo e, razvili naš, našu suradnu mrežu i sad ima svoju, svoju uredu u Dohi i pomaže našem Ministarstvu rada i socijalne skrbi u izgradnji kapaciteta. I sad samo da pokušavam kombinirati sve drugo zajedno tako da mogu nešto reći o regionalnim pitanjima. Što se tiče sponzorstva, eh, odnosno sistem kafale, to više ne postoji jer su na snazi novi zakoni. Znači taj sustav kafale i sva poduzeća moraju um, raditi prema novom zakonu. Um, um, radni odnosi su zapravo predmetom ugovora i sada taj sustav već djeluje više od godinu dana i funkcionira jako dobro. Što se tiče golfske krize i što će se tu događati, mi vidimo da smo zapravo sada u pat poziciji. Mi smo otvoreni za dijalog, mi smo pozdravili sve napore različitih zemalja. Kuwait je glavni pregovarač, odnosno posrednik a svi drugi međunarodni partneri podržavaju misiju Kuvajta koji je pozitivno djelovao do nedavno. E, nedavno je Emir Kuvajta poslao e, pismo i pozvao se e, sve GCC zemlje da razgovaraju o napretku do kojeg je došlo, da razgovaraju o golfskoj E, krizi i samo je, mi smo jedini koji smo na to odgovorili prije tri tjedna, e, nijedna druga zemlja nije do sada odgovorila. Mi vidimo rezoluciju kao e, nešto što zapravo potiče miroljubiv dijaloga, ne kao nešto što je nametnuto ili kao strategija za neku igru koju neko igra. Mislimo da svi gube zbog te krize. Naši stanovnici su na gubitku, naša regionalna sigurnost i naši međunarodni partneri e, kao Ujedinjeni blok također su gubitnici zbog toga što su zemlje blokirane odnosno zemlje koje blokiraju samo ignoriraju činjenicu da impliciraju e, da su doveli opasnost regionalnu sigurnost. E, budućnost e, GCC e, nadamo se da će biti, da je svjetla ali prvo moramo vidjeti koji su, koja su to načela koja obvezuju članove GCC-a da ne napadaju druge države. Kako možemo razviti ta načela još i dalje tako da bismo bili sigurno da naša sigurnost, kolektivna sigurnost i dalje bude poštovana. Što se tiče situacije u Siriji i pitanja podrške sirije ili Nusri. Nažalost, Katar nikad nije e, podržavao nijednu ekstremističku skupinu. To su lažne informacije. Na, mi smo podržavali umjerenu oporbu sa drugim europskim partnerima koji su nas tome podržali. Dakle, ne radi se samo o Kataru, već o Saudijskoj Arabiji, regionalnim partnerima, europskim partnerima i Sjedinim državama. Mi smo imali jednu operacijsku e, dvoranu u kojoj smo kanalizirali našu podršku. Neki mediji, nažalost, E, su počeli propagandnu kampanju protiv moje zemlje i zapravo su e, otpočeli tu krizu i nadamo se da će ljudi e, više istražiti činjenice. Katar nikad nije tolerirao ekstremiste u Siriji. Nikada nismo podržali ljude koji su se priklonili Al-Qaidi ili Daješu. Mi smatramo za, eh, oni su smatrali eh, zapad neprijateljima i muslimanske zemlje ozdanicima. To je za nas eh, veća prijetnja da nas se smatra neprijateljima. Znamo da te radikalne skupine na kraju konca će se zapravo obrušiti na nas kao muslimansku zemlju i da će to mm, biti jača osveta nama nego prema drugima. Dakle, moramo raditi strateški i moramo se pobrinuti da ne, nitko ne financira teroriste kada dajemo djeci priliku e, djeci da se školuju, ja e, e, zamjenjujem njegovu moguće korištenje oružja korištenjem olovke i to je dobro, to je borba protiv terorizma. A zadnje što je neko spomenuo je Iran i odnosi e, između Katara i Irana. Mi se razlikujemo politički od Irana i te razlike u politici su vrlo kritične za našu regiju, ali svatko se slaže da te e, razlike možemo prevladati samo e, angažmanom u direktnom dijalogu, a ne samo da pokušavamo se sukobiti ili zaposliti posrednike u regiji. Tko će opet e, platiti cijenu zbog e, e, našega konflikta? Na, naši ljudi u, našoj regiji, ali što se tiče situacije u Jemenu, mi smo bili dijelom koalicije 2015. kada je to započelo, jer je to trebalo donijeti političko rješenje, odnosno E, ljude okupiti oko GTC inicijative. Sada se, su se e, <clears throat> stvari promijenile, vidimo teror, konflikte među koalicijskim članovima i vidimo da nije došlo ni do kakvog e, napretka i političke podrške. Katar neće nikad podržavati Iran u Jemenskom ratu, nećemo podržati e, poziciju koalicije i mi želimo da ljudi u Jemenu dožive veću stabilnost i da se e, frakcijske skupine u Jemenu e, okupe ko stola da bi iznašle rješenje za svoje stanovnike. E, Jemen je na rubu kolapsa, 10 miliona ljudi pati od gladi. Više od 8 milijuna ljudi e, zapravo umire od gladi. Na kraju ove godine 20 milijuna ljudi u Jemenu će e, e, patiti zbog svih kršenja mira. Međunarodna zajednica do sada je to samo osuđivala, ali moramo i djelovati jer moraju se svi ratovi naše regije e, zaustaviti, moramo se urazumiti i moramo naći rješenja. Hvala vaša ekscelencijo što ste e, prihvatili ovaj poziv, što ste s nama razmijenili mišljenja. To je bilo vrlo korisno za nas. Mi ostajemo neutralni u Golfskoj, u zaljevskoj krizi, no u svakom slučaju, ovo što smo čuli, vaša poruka je bila vrlo korisna. Hvala. Pozivamo članove odbora i pododbora da nas posjete. Ja sam govorio o viziji, govorio sam o stvarnosti također. Hvala još jednom.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 Ladies and gentlemen, colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, kasnimo 15 minuta. Zbog toga bih zatražio prijatelje Katara da sada, naše prijatelje iz Katara da izađu iz prostorije. Evo, krećemo dalje. Dolazimo do 18a. Jučer smo se dogovorili o tome, rasprava o Moldovi. Imamo dva pitanja kojima se trebamo baviti prvo razvojem situacije u državi, posebno u glavnom gradu. To, na to nam je skrenuta pažnja jučer, a nakon toga imamo i parlamentarna pitanja. Kad govorimo o razvoju situacije u utorak na večer, vi, ste, vi znate da je znači e, sud e, u Čisinau odlučio da ne potvrdi izbor demokratski izabranog gradonačelnika e, Čisinau. Gospodin Ostravićus će nam nešto reći o tome. A prije nego što dam komisiji i e, odjelu za vanjsko djelovanje e, riječ za komentare. Gospodin Šolc eh, iz GUE je podastreo pitanje vezano istraživanje financijskih prevara u Moldovi. Trebamo u tom smislu dobiti odgovor nakon eh, šest tjedana. Nakon toga eh, gospodin Šolc može to uvrstiti na dnevni red. Tri mjeseca je prošlo i ja sam E, znači e, udovoljio njegovoj e, želji u skladu sa člankom 1 130 stavak 5 poslovnika. Gospođa Maja Harting, znači iz vanjske službe, službe za vanjsko djelovanje. Gospođa Floriana Zipeler, Ona je također e, dolazi iz glavne uprave za e, migracije i e, znači unutarnje poslove. Petras, izvolite. Hvala. Kao što svi znamo, Europska unija i Republika Moldavija su u partnerstvu. Mi smo predano radili na implementaciji E, ovog sporazuma. Mi mi podržamo e, Republiku Moldaviju na svakom koraku, a Moldavija se obvezala implementirati sve druge, sve kriterije koji pomožu da se postignu određeni ciljevi e, sporazuma sa Europskom unijom. Zaista, prethodni e, gradonačel. E, prethodnica Košnjeha, Karin Kertoaka, je, e, bio optužen za neke financijske malverzacije i on je zapravo uklonjen sa svog položaja. 20. svibnja je bila prva e, krug e, izbora, zatim drugi e, krug izbora u Kišnjevu za novog gradonačelnika. Na naše veliko iznenađenje 19. lipnja sud u Kišnjevu je objavio rezultate izbora kao nevažeće pošto je odložio saslušanje dva puta. Znači, e, dovodi se u pitanje za zakon, znači e, legalni izbor e, gradonačelnika, to nije potvrđeno i Andrej Nastase je znači zakonski legalno izabran gradonačelnik i on njegov izbor nije potvrđen potvrđen. znači, podsjećamo da je on e, e, izabran sa 52% glasa. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, željeli bih smo vas e, podsjetiti da u skladu sa zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, vijeća i komisije od 13.6. prošle godine mi e, kažemo sljedeće. U skladu sa promjenama izbornog sustava u Republici Moldovi, Europski parlament, vijeće i komisije e, i komisija e, uvjetuje financijsku pomoć poštivanjem znači parlamentarnog sustava, vladavine prave i jamčenja ljudskih prava. Komisija i e EAS će nadzirati e, provođenje tih preduvjeta e, tijekom davanja makrofinancijske pomoći. To znači da u svjetlu ove odluke suda koje ja ne dovodim u pitanje, ali uzimajući u obzir okolnosti u kojima je taj, ta presuda donesena vezano uz E, izbor gradonačelnika želimo znači istaknuti da moramo pratiti situaciju vrlo pomno kako bismo znači e, osigurali to da se svi ovi uvjeti na pravi način provode u e, Moldovi kako bismo znači ostvarili isto tako i dobro izvješće o Moldovi Trebamo također vidjeti na koji način Republika e, Moldova ispunjava ove političke preduvjete kako bi e, e, mogla dobiti financijsku, makrofinancijsku pomoć. Vijeće je ove godine također objavio vrlo dobre zaključke E, vijeća u točci 19.24. govori o tome da se pomoć treba uvjetovati zbilja dobrim napredovanjem što se tiče e, provođenja reformi. Gospodine predsjedniče, imajući to na umu, budući da nam treba dovoljno vremena da analiziramo i presudu suda, odluku suda, isto tako argumente. Nećemo politizirati tu e, odluku budući da se govori o neovisnosti e, pravosuđa i o vladavini prava, no u svakom slučaju željeli bismo čuti od odgovorne glavne uprave u kojoj mjeri znači ova presuda suda može e, biti sagledana u svjetlu ovih preduvjeta. Hvala. Sad drugo pitanje Helmut Scholz. Izvolite. Hvala. Kao što ste već rekli, ja sam znači podastrio pitanje za pisani odgovor komisiji vezano u financijske prijevare u Republici Moldovi. Vjerojatno e, znate sadržaj tog pitanja, no kratko ću to ponoviti. 2014. godine imali smo znači različite sumnjive transakcije e, i znači imamo više milijardi dolara koji su e, znači povučeni iz banaka. Taj novac još uvijek nije vraćen. Kroll, britanska tvrtka u ime e, središnje banke je e, provela unutarnje istraživanje. Imali smo znači i objavljivanje kratkog izvješća, no dugo izvješće još uvijek nije objavljeno i nemamo pristup tome i to u e, prosjecu 2017. godine Imali smo e, znači tijela. E, postavljamo pitanje da li su EU tijela bila uključena u istraživanje, s kojim mandatem, da li manda, e, u, svjetlu kojeg mandata i da li su također sudjelovali sa snagama za provođenje zakona. I postavlja se pitanje na koji način se taj novac može povratiti. Mi ovdje govorimo znači u okviru e, financijske e, pomoći, makrofinancijske pomoći, onako kako je kolega su o tome već govorio. Koji e, što komisija misli, koji pravni okvir postoji za zamrzavanje sredstava? Te također koje će akcije komisija poduzeti protiv takvih trećih zemalja budući e, imamo znači tu u tom smislu e, u tom svjetlu Hong Kong, Ukrajinu i Kinu kako bi e, znači se provela istraga i isto tako eventualno provelo gonjenje kako bi se vratio taj novac. Razgovarali smo sa odvjetnicima u Moldovi i snage za provedbu zakona. U tom smislu nemamo još točno procjenjenu njihovu odgovornost. Možda Olaf već istražuje ili druge e, institucijske strukture EU-a Novac je e, znači povučen iz banaka. U tom smislu to je od ve, e, pitanje od koje nas zabrinjava što se tiče e, nastavljanja suradnje sa e, Republikom Moldovom. Znači sada hvala Helmutu, a sada gospodin Majer Harting, hvala što ste došli u naš odbor. E, prihvatili ste taj poziv zbilja u kratkom roku, no u svakom slučaju smo željeli čuti što nam vi imate reći. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim reći to da ću odgovoriti na opće pitanje što se tiče razvoja situacije do danas, a nakon toga ću odgovoriti na pitanja gospodina e, e, Šolca, ali možda predstavnik iz DigiHome može također se na to nadovezati. Želim reći da EAS e i Europska komisija pomno prate razvoj situacije u Republici Moldovi odluka a, e, gradskog suda Čisinaua da ne e, potvrdi izbor e, gospodina Nastaza kao gradonačelnika je predmet za zabrinutost. Jučer smo imali izjavu visoke predstavnice u tom smislu. Gospodin E, na staze je izabran većinom od više od 52%, to su promatrači potvrdili. Isto tako drugi kandidati koji su izgubili u izbornoj utrci. E, Europska komisija, Europska unija očekuje da Republike Moldove da primijeni sve demokratske mehanizme i isto tako da se pridržava svojih angažmana u okviru e, ugovora o pridruživanju moramo e, provesti sve postupke na transparentan način. Kao što je već smo rekli, stanovnici Kišinava e, su proveli znači demonstracije i e, to će se vjerojatno i nastaviti. Moramo tu znači se pridržavati s osnovnih temeljnih načela demokracije. A što se tiče sadašnje situacije, naša delegacija će se sastati sa relevantnim dionicima, analizirati situaciju. Mi isto tako sa drugim međunarodnim partnerima koordiniramo naše djelovanje, uključujući SAD. Što se tiče okvira za e, izbore, O tome se govorilo već u raspravama e, prošle godine kad se izborni sustav promijenio. Vi ste se već e, referirali na promišljanje u zajedničkoj e, izjavi Europskog parlamenta, vijeća i komisije, znači koji je dodan kao prilog odluci o makrofinancijskoj pomoći Moldovi. A što se tiče ekonomske i financijske, e, ekonomskog i financijskog angažmana Moldove, da u svakom slučaju u tom smislu imamo e, obvezivanje da se e, pridržava svih mehanizama demokracije, poštivanje ljudskih prava, vladavine prava, a možemo reći da ovo što se sada događa je u srcu svih tih pitanja i jasno je da to moramo pomno pratiti kako bismo procijenili cijelu situaciju, uključujući ovo pitanje makrofinancijske pomoći. A kad govorimo o političkoj situaciji u e, Moldovi, nismo promijenili naše stajalište od prošle godine. Imali smo znači isto tako i zaključke vijeća iz e, veljače 2018. godine. Nešto smo već o tome čuli. A sada bih e, nešto rekao vezano uz uz zabrinutosti što se tiče provođenja istrage o bankovnim prevarama i e, poštivanju vladavine prava u Republici e, Moldovi. U ovim zaključcima koje sam e, citirao, Europska unija poziva Republiku Moldovu da na pravi način i e, znači e, provede neovisnu i dubinsku istragu što se tiče ovih bankovnih prijevara onako kako je to otkriveno 2014. godine. Kad govorimo o zakonodavstvu bankovnog sustava, to se treba, trebamo provesti reforme kako se to ne bi dogodilo u budućnosti i nemamo dojam da smo imali dovoljno napredovanje u tom smislu. To dovodi u pitanje vjerodostojnost antikorupcijskih reformi u Republici Moldovi. A isto bih želio reći nešto što nisu svi zabilježili. Sva, ta dva e, pitanja su povezana kroz osobu gospodina Nastazea koji je u to vrijeme bio dio tih važnih e, e, demonstracija što se tiče prevara na području bankarskog sektora. Jako je interesantno to zabilježiti. Znači vidimo s jedne strane ovu sudsku odluku, a s druge strane vidimo isto tako i nedovoljni napredak na području istraživanja ove prevare. A osoba koja je igrala e, važnu ulogu sada nije potvrđena na, svojim, e, e, na svom položaju na koji je demokratski izabran. Hvala add something or okay. Then I would now give the floor to Eva. Glavna uprava za unutarnje pitanja, Digi Home. Thank you very much, Mr. Chair. Floriana Sipala, Digi Home and Migration. Hvala lijepa. Kao prvo par eh, riječi u pogledu toga koliko i komisija posvećena tome e, da napisana pitanja uistinu e, pošaljemo vrlo kvalitetne odgovore, a to zahtjeva opet dosta internog e, rada. i mi ćemo vam formalno odgovoriti na ova vrlo važna pitanja čim prođemo kroz proces političke validacije. Kao prvo želimo reći da komisija zajedno sa Europskom službom za vanjsko djelovanje smatra da je tema prijevara vrlo važna i govornik iz Europske službe za vanjsko djelovanje već iznio je rekao koliko su važni zaključci vijeća koji su usvojeni u ožujku 2018. Ja bih na to željela dodati da posljedica te prijevjere nešto čemu se mi isto bavimo kroz našu revidiranu agendu za razdoblje 2017-2019. I o tome je upravo i pregovarala Europska služba za vanjsko djelovanje sa komisijom i to smo usvojili u kolovozu prošle godine, odnosi se na čitav niz e, prijevara, između ostalog i bankovnih prijevara. Nadalje se postavlja pitanje koje instrumente ima Europska unija kako bi se pozabavila e, povratom e, imovine u takvim slučajevima prijevare i tu imamo direktivu o zapljeni iz 2014. kroz koju sve države članice imaju odgovarajuće instrumente kako bi mogli zamrznuti i konfiscirati e, dakle sredstva koja su stečena e, kaznenim djelovanjem. Da, dakle, Dakle, ako postoje takva sredstva kao rezultat bankovne e, prijevere i ako su oni identificirani u nekoj od država e, članica, e, pravosudna tijela države članice temeljem nacionalnog zakonodavstva koje je opet transponirano iz ove direktive imaju odgovarajuće instrumente kako bi mogli djelovati. I isto tako imamo i naš ured Europske unije gdje se može pratiti, identificirati takva imovina koja treba biti zapljenjena. I mi naravno želimo upravo e, se pozabaviti tim pitanjima zapljene. Naravno, bilo koja osoba koja djeluje protiv kaznene istrage isto tako odgovorna i možemo je kazniti temeljem nacionalnog prava. Kad sad pitate da li su Europol i Eurojust uključeni u ove istrage, to ćemo morati provjeriti s tim agencijama i opet ćemo parlamentu ponuditi odgovor na to kroz naš formalni odgovor koji ćemo vam dati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na ovim informacijama. A sada bih dao riječ kolegama. Koliko vremena nam je još preostalo? Deset minuta otprilike. Gospodin Preda prvi. Hvala lijepa. Ono što je tu bitno je da govorimo o Republici Moldaviji i to uistinu trebamo podhitno učiniti. Kako sad ja vidim tu situaciju u pogledu građana u Moldaviji? Mi znamo da u Moldaviji imamo vladu koja se djelomično sastoji od socijalista i demokrata. I sad je situacija takva da makrofinancijska pomoć e, za Moldaviju temeljem tih političara nešto što, odnosno njihovog e, rada i ponašanja, nešto što je gotovo blokirano. Istovremeno e, su oni opet uključeni u slučajeve bankovne prijevare. I sad se pokušava e, pobiti rezultate izbora u Kišinjevu. Dakle, to je svima jasno. Pokušava se to nekako sakriti, ali to je nešto što nitko ne može previdjeti. a oni koji su proeuropski orijentirani isto ne mogu napredovati. Stoga se tu prije svega radi o jednom političkom problemu. I sad kako se mi trebamo postaviti prema tome? Kako to vidi vlada, kako to vidi narod u Moldaviji, tu postoje velike razlike. je, to je samo nastavak politike koji se djelomično odvija i u Rumunjskoj. jel situacija je takva da postojeća vlada u Rumunjskoj je uistinu pokušala djelovati na javno mjenje u Europskoj uniji, a to se ne može tako raditi. Tu imamo čitav niz rupa, tako reći. A bitno je da pomoć dođe do Moldavije. To je nešto što je važan preduvjet za funkcioniranje demokracije. E, građani žele izraziti svoje mišljenje. Trenutno postoji toliko lažnih informacija. Bitno je da se ovdje suočimo sa stvarnošću ako želimo uistinu pomoći građanima Moldavije. I tri minute, kolega. Sljedeći kolega. Bostinaru. Neću sada ništa reći u pogledu optužbi gospodine Prede, jer ne samo da su neutemeljene, nego ću vas sve pozvati da vidite činjenice. Ja ću se e, samo referirati na činjenice. Jer ako se dokažu neke od tih optužbi, ja ću biti prvi koji će zatražiti od Europske unije da preispita sve svoje odnose sa Moldavijom. U to nema nikakve sumnje. Dakle, koje su činjenice? Uistinu je alarmantna presuda i nije fer komentirati presudu suda, ali uistinu politički gledajući je to vrlo alarmantno. Ja ću reći što je gospodin Nastaze jučer rekao. Politička odluka koju je donio sudac koji uopće nije uzeo u obzir sve što smo mi danas iznijeli i nije uzeo u obzir e, volju naroda. I ja se slažem s tim. Ali kada govorimo o toj presudi, od presude do optužbe da je to politički se instrumentaliziralo od strane nekog ljudi, bilo da se radi od vlade, od nekih političara u Kišinjevu, tu se ipak trebamo distancirati. I ne smijemo samo tako širiti optužbe bez ikakvog dokaza. Koje su činjenice? Kome služi ta jučerašnja odluka? Služi li e, demokratskoj stranci, po mom mišljenju? Ne, jer oni nisu imali direktnog e, kandidata za Kišinjev, a u drugoj rundi oni su jasno podržali gospodina Nastasea i provjerite to. Bio je službeni sastanak između vodstva vlade i demokratske stranke s veleposlanicima u Kišinjevo i još je bio nazočan veleposlanik SAD-a gdje se tražilo da oni nekako gospodinu Nastaseju prenesu poruku i pitaju ga pod kojim uvjetima i uz koju vrstu političke podrške bi on ušao u drugi krug. I ta e, poruka je njemu prenešena. Rezultat je toga da je došao do druge runde i do ponovnog izbora gdje je bio potvrđen gospodina Stase. A ja sam primio SMS u noći drugog kruga. Kišinjev ima proeuropskog gradonačelnika, a ne socijalista i to u značajan doprinos naše strane. To je bio netko od vodstva demokratske stranke. Dakle, kolege, prije nego što zaključim, ja tražim službu za vanjsko djelovanje i parlament da provjere na bilo koji mogući način koji su to problemi. Kako e, tužba može e, promijeniti situaciju kako se, bi se spriječila nepotrebna politička kriza i da osiguramo da politički krajelik bude dovoljno ozbiljan da možemo imati nove parlamentarne izbore. Jer tu su dva pobjednika, gospodin Dordon i Rusija. Hvala lijepa. A sada dajmo riječ Rebeke Hams kao posljednjem govorniku, odnosno govornici. Imam dva daljnja pitanja i htjela bih znati da li su ti lokalni, da li su bili promatrači na tim lokalnim izborima i znamo li nešto o sastavu e, izbornog vijeća e, Kišinjeva? Tko su ljudi koji stoje iza tih e, pritužbi, odnosno tužbe koje podnese na sudu? Ha, mi se zbilja nalazimo u jednoj vrlo problematičnoj situaciji. Kao prvo bih htjela reći da u pot potpunosti razumijem zašto je Petras Austovicius povezuje ove rasprave i probleme u Moldoviji sa makrofinancijskom pomoći koju isplaćujemo Moldoviji. Ali s druge strane, isto tako bi se htjela pozabaviti tim problemom, jer zbog te nefunkcionalnosti e, sustava u Moldovi e, će cijeni i to e, će cijenu najviše platiti siromašni e, stanovnici Moldavije jer nemamo nikakvog napretka u pogledu istrage što se tiče te velike prijevere u Moldaviji. I sad opet svi problemi koji su nastali nakon što je izabran gradonačelnik koji se bori protiv korupcije, koji je proeuropski orijentiran. Dakle, netko tko je uistinu protiv sustava oligarha u Moldoviji. I ne znam koji postupci su sada mogući što se tiče moguće žalbe protiv odluke suda. Mislim da bi trebalo doći do žalbe i svi u Moldaviji bi trebali razumjeti da mi ovdje u Briselu ne možemo prihvatiti ono što se tamo dogodilo. Zato što e, kasnije tijekom godine će biti i nacionalni izbori u Moldaviji i svi problemi koje vidimo sada, sve njih možemo očekivati i na tim izborima. A imali smo dovoljno rasprava s našim kolegama iz Moldavije u pogledu problema koje mi vidimo što se tiče reformi izbornog zakona i pitanja poštenog postupanja tijekom kampanja I nije ovo da sada po prvi puta postavljene pitanje u pogledu nezavisnosti pravosudnog sustava. Dakle, evo sve što se sad dogodilo prije par dana u Kišinjevu, <laughs> o tome mi već dugo razgovaramo i ne vidimo nikakav stvarni napredak. Hvala Rebecca Harms, jasne riječi. Evo, već 15 minuta kasnimo. Evo, davam, dajmo još par minuta da odgovorite kolegama zastupnicima i informiran sam da tu imamo i nekoga, gospodin Lenac, koji je voditelj e, sektora za makrofinancijsko financiranje iz komisije. Možda nam i vi možete nešto reći ako želite. first. Evo, izvolite, možete vi prvi. Da, hvala vam lijepa. Htio bih vas samo podsjetiti da što se tiče mikrofinancijske pomoći i isplata, postoje tri glavna elementa koja su tu bitna. Kao prvo treba postati e, pozitivna procjena ekonomske politike, to je dio memoranduma o razumijevanju. Nadalje treba se pratiti program e, E, Međunarodnog monetarnog fonda i trebaju se ispuniti određeni uvjeti. E, mi smo sad zajedno s našim drugim službama pratili uvjete koje su povezane sa prvom isplatom i možda bih trebao spomenuti, kao što znate, da čitav niz uvjeta je povezan upravo s pitanjima o kojima danas razgovaramo. Postoje tri uvjeta koje su vezana uz to, dakle borba protiv e, korupcije i pranja novca i ti uvjeti, treba i ponuditi određena strukturna rješenja u pogledu problema u Moldaviji. Povezani su e, s postavljanjem tijela koje trebaju snažiti borbu protiv korupcije i pranja novca i trebamo osigurati da postoje dostatna sredstva kako bi ta tijela uistinu mogla funkcionirati. To se odnosi i na ured e, za borbu protiv korupcije i pranja novca koji postoji. i koji je nedavno promijenio svoju funkciju i svoj proračun. Nadalje, to je povezano s funkcioniranjem i zapošljavanjem e, inspektora i Imamo novi zakon, dakle novi ured za zapljenu imovine koji bi trebao osigurati da stvari dobro funkcioniraju i opet trebalo bi postojati dovoljan broj ljudi i sredstava na raspolaganju. I kao što znate imamo novu strategiju u pogledu e, imovine koja se zapljenjuje i djelovanje s e, naše strane je doprinjelo poboljšanju te situacije. Isto tako bih htio reći da što se tiče treće rate, postoji djelovanje koje je direktno povezano sa bankovnom prijevarom. Dakle, kako bi se vratio novac vezan uz tu prijevaru koji je bio prebačen iz zemlje određena tijela koja su bave tom strategijom zapljene trebaju djelovati. Dakle, što se tiče provedbe, mi smo naglasili, dakle što se tiče makroekonomskog financiranja, da su to vrlo važna pitanja. Možda ću evo sada ovdje stati. Hvala. A sada zaključno. Ne Frage oder Vi bitte? Okay, is it okay for Helmut Scholz to just comment? Može li Helmut Scholz malo koment kratko komentirati? Izvolite, ali kratko. Hvala gospode, na vašem razumijevanju. Ja sam slušao na ove odgovore i i nadam se da će jam, jamstva komisije biti takva da će se pružiti pravi odgovori, dobri odgovori, ne za tri mjeseca, već vrlo brzo. Moramo e, reći da smo već govorili o mikrofinancijskoj pomoći prošli puta, a ništa se ne događa, ništa se ne dogodilo do sad. Pažljivo slušam što ste rekli, ali nema tu nikakvih kretanja u ovom e, slučaju. Moramo to promijeniti i nadam se da možete nam pružiti dodatne informacije kako bi kao su e, zakonodavci mogli reagirati. Kolege, ja sam jedini koji ima problem sa upravljanjem ovim sastankom. Sada e, smo, kasnimo još 20 minuta i neće biti više komentara nakon e, zaključnih riječi gospodina Majhartera. Prije svega dozvolite mi da kažem što se tiče makrofinancijske pomoći, da, su da je predstavnik predstavnik Ekofina e, govorio o gospodarskim političkim obvezama što se tiče političkih preduvjeta, obzirom na nedavne događaje, mi moramo poštovati, e, pratiti e, kako se e, situacija razvija i zatim donijeti procjenu, a to će imati utjecaj na odluku. Moramo pratiti E, postupak apela, to je ključno, općenito govoreći to nije normalno za Europsku uniju i druge da komentiraju sudske odluke, ali treba isto tako reći da Moldavija ima jednu nesretnu tradiciju politizacije sudstva i stoga moramo pratiti e, što se događa E, kao što sam već rekao u prvoj izjavi, za nas je vrlo bitno da volja glasača bude uzeta u obzir i poštovana i te sudske odluke treba, odluke moraju imati na to utjecaj da se to ne bi događalo. Ne mogu vam odgovoriti na sva pitanja, to su bile lokalne observacije, morat ću vam se obratiti ponovno na, e, u svezi s izbore kako su oni organizirani. Naša delegacija pokušava zapravo vidjeti što izborni zakon znači u pravom smislu. E, gradonačelnik je gospođa Radi u ovom trenutku koja je neovisna, ali vrlo bliska demokratskoj stranci politički i dok nema novoga gradonačelnika ona će e, obnašati tu dužnost, ali nije jasno kad će se dogoditi novi izbori, ali to će ovisiti o e, postupovnim pravilima. Prema jednoj analizi e, izbori moraju biti odgođeni do sljedeće godine, što znači da će gospođa Rado obnašati dužnost još godinu dana. To još uvijek proučavamo. Zbilja nemam konačni odgovor. Hvala vam predsjedatelju. Hvala kolege, u zaključku želio bih vas obavijestiti da danas ću objaviti izjavu zajedno sa gospođom Rebekom Harms kao su predsjeditelja Euronesta i naš, za našim izvjestiteljem e, iz Moldove i i na, o, našoj izjavi ćemo reći da je došlo u dorušavanje demokratskih standarda i da ćemo e, govoriti o e, izborima. Zatim Petra Sopterić, naš izvjestitelj, će zapravo napraviti izvješće i on će morati pratiti događaje jer se o sporazumu mora glasiti prije kraja godine. Još jedna informacija, predsjednik Dodon dolazi u Brisel i zatraži tražio ne samo da se sastane e, sa predsjednicima komisije, već i parlamenta. U ovom trenutku e, planira se da će sastanak sa mnom biti 28. lipnja, nakratko, a onda ćemo zapravo onda moći mu prenijeti neka gledišta koja smo danas izrazili na ovoj raspravi. Jer je to u redu? Eto, želim vam ugodan dan. Gdje su nam gosti? Dolaze. Po stepenicama se penju. Dragi kolege, sada smo na točci 19, zadnje točci, a to je razmjena gledišta e, o sprječavanju kriza, stabilizaciji izgradnju mire nakon sukoba i humanitarnu pomoć pri Njemačkom ministarstvu vanjskih poslova i Stefanom Tomatom. E, načelnikom odjela Prizme. Ja pre, e, pozdravljam gospodina Rudigera Koninga, glavnim direktorom službe za sprječavanje kriza, stabilizaciju, izgradnju mira nakon sukoba i humanitarnu pomoć pri Njemačkom ministarstvu vanjskih poslova i Stefanom Tomatom, načelnikom odjela e, za prevenciju sukoba, vladavinu prava, reformu sigurnosnih sektora, integrirani pristup stabilizaciju i mirenja u europskim e, vanjskim službama. Kasnimo već i ovako ovako i onako sa našim dnevnim redom. E, vrlo ću kratko reći prije svega da ću riječ e, našem njemačkom gostu gospodinu Kojnego. Nacionalna politička e, okruženja su vrlo složena. Federalna grada Njemačka je to naglasila u svojim smemnicima za sprječavanje krajeva i rješavanje sukoba. Pitanje je kako možemo poboljšati međuinstitucionalnu e, suradnju kao i suradnju sa e, državama Europske unije na evropskoj razini kako bismo razminjali informacije, kako bismo što bolje popremili stručnjake E, vrlo je važno imati jedan jedini glas e, u Europi od 2009. evropski koncept i važnost Europskog parlamenta kao neovisnog tijela koje može biti fleksibilno u pregovorima i e, istraživanju e, putova, dakle koju ulogu treba parlament igrati u budućnosti i koja je relativna važnost koherentnosti što kad se tiče posredničkih aktivnosti Europskog parlamenta. Dakle, prvo ću dati riječ gospodinu Kenegu, zatim gospodinu Toma i onda ćemo možda imati vremena za pitanja od kolega. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam na pozivu da vam se obratim ovdje i da s vama raspravim o vrlo važnim stvarima kao što je predsjednik rekao. Njemačka vlada je prošle godine usvojila nove smjernice o sprečavanju kriza i razrješavanju e, sukoba. To je strateški dokument za njemačku vladu i na njemu gradimo naše pokušaje da iznađemo bolja rješenja za upravljanje krizom. To je dokument na kojem gradimo i e, oštrimo naše instrumente kako bi bili prilagodljivi određenim kriznim situacijama na kojima radimo i s kojima se bavimo i da objedinimo jedan raspon mogućnosti nacionalne vlade koja želi reagirati na sukob. Jer postoji jedna stvar koja je vrlo važna u upravljanju krizom i reakciji na krizu ili mm, sprečavanje krize, kako god želite ono što smo naučili e, iz prošlosti da nema jednog, jedinog instrumenta samog po sebi ili jedne institucije koja je e, u mogućnosti e, sukob riješiti. To moramo raditi zajedno. Neki to zovu sve vladin pristup, možete to zvati kako god hoćete, ali to je jedna lekcija koju smo naučili iz našeg ekstenzivnog angažmana Njemačke u krizima. Ono što smo također e, vidjeli i doživjeli je da smo suočeni sa situacijom u kojem imamo sve veći broj sukoba, a sve manje e, sukoba se rješava tokom vremena. Ti sukobi traju puno, puno dulje nego prije i unutar Ministarstva za vanjske poslove smo naširiko revidirali njemačku vanjsku politiku. U tom trenutku je ministar Steiner ušao u svoj drugi mandat i taj proces revizije je jedna od majki ovih smjernica o kojima sam upravo govorio. Ono što radim unutar vlade Njemačke je E, ono što ima za cilj poboljšati našu suradnju sa drugim ministarstvima, kako strukturno, tako i E, na tome da sagledavamo različite instrumente koji su nam dostupni, a to je još i važnije, ne da ih objedinimo, već da ih na neki način e, stavimo po jedan koncept onoga što radimo u e, situacijama sukoba. Jedna od najvažnijih stvari kad reagiramo na krizu a to se nalazi u ovim smjernica, je to koji su nam zapravo naši ciljevi, ko, što želimo postići kada e, Njemačka reagira na neku krizu. E, tu je važno da nam je potreban politički proces koji ćemo slijediti, a koji nam daje zapravo neku ideju i okvir onome što bismo željeli postići u određeno, određenoj konfliktnoj situaciji i onda naše instrumente e, gradimo na tom procesu kako bi taj proces mogao zaživjeti. To je vrlo jednostavno načelo, ali je puno lakše stvari reći nego učiniti. moramo još više i bolje naučiti kako raditi na međuvladinoj razini. To nije uvijek lako jer su uključene mnoge institucije i svi na stol donose svoje iskustvo, ali žele raspravljati sa različitih stajališta kako bi se postigla zajednička strategija i zajednički operativni e, scenario. Još jedno što bih želio reći je sljedeće. Kad kažem da nijedna institucija ne može sama Sama riješiti sukob. E, to je također e, istina i za bilo koju zemlju. Nema te zemlje koja sama može riješiti e, neki sukob. Potrebno nam je partnerstvo. Mi smo jako sretni što možemo vidjeti na mnogim razinama međunarodnog razvoja koji postavlja isto pitanje, traži ista rješenja iz različitih uglova i to nam omogućava da e, gradimo partnerstva među mm, u međunarodnoj zajednici, među međunarodnim institucijama. Na primjer, obzirom da sam u Europskoj uniji, Evropska unija se posi mm, postavlja ista pitanja. Imamo novu strategiju Evropske unije koja se zove integrirani pristup koja je po konceptu vrlo slična našim smjernicama. Imamo nove institucije unutar europskih e, e, action services. Mi e, surađujemo sa institucijama Europske unije, naročito sa prizmom i ako pogledamo na naše instrumente, što možemo zajedno napraviti, kako možemo ojačati, povećati težinu koja može biti podloga našim političkim rješenjima, ali možemo pogledati i na razinu Ujedinjenih naroda, reforme. E, gospodin Buteros kao tajnik e, provodi reforme u području mira i sigurnosti i te mjere su vrlo slične onome što mi imamo. On zaista e, pokušava prilagoditi Ujedinjene narode odgovorima na krizu i na, temelju istog koncepta i operativnih ideja. I konačno na međunarodnoj sceni želio bih spomenuti i Svjetsku banku. Svjetska banka prolazi proces e, vrlo temeljitih reformi. To se događa već dvije godine. E, Svjetska banka je zapravo e, osnovala jedan odjel koji se bavi s sukobima imaju instrument e, na kojem se taj e, odjel e, temelji svoj rad kako bi Svjetska banka mogla bolje odgovoriti na krizne situacije. Mi želimo na nacionalnoj osnovi napraviti jednu mrežu za svim tih, tim institucijama gdje ćemo izmjenjivati naše konceptualne ideje kao i raditi na praktičnim stvarima zajedno kako bismo postigli svoj krajnji cilj, a to je bolji odgovor na krizu i bolji odgovori u situacijama koje su krizne jer to nam je jako potrebno. Po našem mišljenju a to je zapravo ideja koja se krije iz onoga čime se bavimo na nacionalnoj razini, a i na međunarodnoj razini. I konačno ono što želim, želim reći, moje zadnje reći, mi smo osnovali jedan odjel u e, Ministarstvu vanjskih poslova prije tri godine koji ima jako dugački naslov koji je pročitao e, predsjedatelj, ali ima razlog koji se krije za tog dugog naslova, odnosno imena. Ta četiri elementa koja su uključena u taj naslov su zapravo instrumenti, barem u Njemačkoj Ministarstvo vanjskih poslova ima te instrumente na raspolaganju za e, upravljanje krizom. To je prevencija, stabilizacija, stabilizacija u situaciji postkonflikte i humanitarna pomoć. Mi smo koncentrirali sve ove instrumente u ovom našem direktoratu i odjelu i sav proračun je u tome e, mi smo zapravo osnovali jedan entitet koja operativno e, funkcionira u sprječavanju konflikata, podržava političke procese i politička tijela i regionalne urede unutar ministarstva i E, Daću vam jedan e, primjer onoga što radimo u posljednje dvije godine, a to je posredovanje. To je još jedna stvar o kojoj se danas ovdje govori. Prije tri godine smo sjeli po, i pogledali kakav nam je potvorio posredovanja i kakva je bila uloga u njemačkoj u e, posredovnim procesima i kako bismo to htjeli razvijati, gdje bismo željeli ići kako da izoštrimo taj instrument. Tri godine kasnije smo uspostavili, odnosno osnovali e, uspostavili jako dobre e, veze sa partnerima u Europskoj uniji, bilateralno i sa institucijama Europske unije kao i sa Ujedinjenim narodima. Mi smo aktivni u više od 40 projekata koje podržava Njemačka u e, polju posredovanja i to je jedan široki raspon e, e, projekta ne, nemamo za cilj dobiti Nobelovu nagradu za mir, a mm, već pokušavamo podržati e, napore za ostvarenje mira i posredovanje koje čine druge institucije, vrlo često to su ujedinjene e, narodi, ali ne mora to nužno biti tako, mi smo uključeni i bilateralne procese. Dakle, taj, ta je podrška vrlo široko postavljena i ide od samo financijske pomoći do konceptualne, regionalne pomoći u smislu znanja i iskustva i e, imamo e, i aktivnu ulogu u procesima posredovanja. E, sa tim svim ćemo nastaviti. Također uspostavljamo jedan raspon obrazovnih tečajeva za posredovanje. Mi smo stvorili međunarodna i partnerstva sa institucijama koje već to rade jer mi vjerujemo da posredovanje je jedno vrlo važno e, oruđe ne samo za krizne situacije i upravljanje krizom, već također u sprečavanju takvih situacija. E, posredovanje je e, oruđe sprečavanja ili prevencije, a to je vrlo važan aspekt takvog djelovanja. Znam da vi parlamentaraci ili stranke u parlamentu mogu odigrati vrlo važnu ulogu u posredovanju i to već radite. Puno je inicijativa koje su došle ili od parlamenta ili od stranaka u parlamentu u razgovorima u parlamentu ili među pa, stranama, strankama u parlamentu i ja znam da ste povezani sa time i to je vrlo važno i s time bih eh, završio moje uvodne riječi. Hvala vam. Hvala gospodine König. Sada gospodin Tomat ima riječ. Hvala. Što ste me danas ugostili u vašem odboru, ako mi dopustite? Ja ću predstaviti neke stvari koje se e, su se dogodile u okviru naših nadležnosti. Kao što je rečeno, imamo europsku globalnu strategiju, to je okvir za raspravu, prije svega što se tiče integriranom e, pristupu i prevenciji sukoba i kriza. To je odgovor na novo viđenje sukoba. To su novi koncepti kao restabilizacija, rezilijentnost, otpornost, e, Isto tako poveznica između humanitarne pomoći i razvojne pomoći. Sukobi su puno složeniji nego u prošlosti. I kao što je Rüdiger rekao, mi smo to napravili u okviru e, EU globalne strategije, no druge institucije su također e, promišljale te e, probleme. UN je učinio od prevencije sukoba svoj prioritet. Imamo također i dokument put i prema miru. I ako pogledate taj dokument, onda vidimo da moramo biti aktivni tijekom svih e, faza sukoba i da moramo imati integrirani pristup. To je slično znači europskoj globalnoj strategiji. Mi imamo privilegirane veze sa Njemačkom, a to je rezultat njihovih promišljanja o važnosti ovog koncepta. Također smo započeli i promišljanje sa civilnim društvom. To je za naš susrinski dio integriranog pristupa. Mi u naša promišljima sve više uključujemo civilno društvo, također organiziramo cijeli niz događaja. E, u Briselu sa znači, uredom za vezu, vezano izgradnju mira tu je znači promišljanje samo o globalnoj akciji nego i o praćenju. Odgovor je struktura koja želi imati holistički pristup sukobima i krizama a mi također želimo biti i platforma sa različite dionike u okviru Europske unije, radimo u vijeću sa državama članicama, s komisijom i sve više smo e, u vezi sa parlamentom. Vaš odbor je naš prirodni sugovornik, imamo također i razmjene informacija sa nekim parlamentarnim dužnosnicama kako bismo osmislili sve te različite strukture i kako bismo zajednički surađivali. Ono što mi želimo je da operativno zajedno na terenu surađujemo i radimo. Želio bih spomenuti tri glavne teme kao i Rudiker, ali iz naše perspektive. Prvo je sprečavanje sukoba. Imali smo taj konceptualni dokument e, koji se upravo predstavlja u vijeću i tu smo e, pokrenuli nekoliko ideja. Prvo da moramo imati političku e, raspravu u sprečavanju sukoba politička akcija u napred je izuzetno važna. To je nešto što je također istaknuto u vječnu. Također imamo i e, znači, mrežu e, žarišnih točaka za sprečavanje sukoba. EAS je također osmislila jednu takvu točku. Njemačka je također osmislila takvu strukturu. Radi se o mreži koja je važna kako bismo osigurali poveznice između institucija i država članica. Mi bismo također željeli e, znači osmisliti i analizu prevencije sukoba interno na razini Europske unije. Trebamo e, točno znati što radimo, a PRISM to radi e, od početka kako bismo sve to napravili u našim službama, da provedemo e, unutar naših službe e, analize, a ne da to sada izmještamo. Trebamo vidjeti kako možemo politike i programming e, povezati. Zajedno želimo izgraditi te poveznice i vratiti se na tu ideju huba platforme. Jedan element sprečavanja sukoba, to je naravno važno i za parlament, su izbori. Mogu reći da je to e, nešto na što se trebamo usredotočiti kad se bavimo s prevencijom sukoba. Izbori su uvijek e, osjetljiva točka i zbog toga želimo unapred raditi zajedno s vama. Po prvi puta smo osigurali edukacije za one koji e, su pratili znači, ovu promatračku misiju izbora u Zimbabveu. E, proširit ćemo te akcije kad budemo imali dovoljno e, sredstava na raspolaganju. Raspravljali smo sa E, zastupnicom Šake o tome u trenutku kad ona bila uključena e, u ono što se događalo u Keniji i to je e, proisteklo iz toga. Što se tiče izgradnje kapaciteta E, posredovanja u okviru prisme imamo znači fleksibilne instrumente koji omogućavaju podršku u posredovanju diljem svijeta imamo dva instrumenta znači prvo je znači okvirni e, e, ugovor. Zahvaljujemo komisiji, parlamentu koji je odlučio da nam dodijeli taj instrument. dosta je E, uzak proračun, no u svakom slučaju e, radimo na tome, a imamo drugi instrument Hermes e, u suradnji sa FBI-em i radi se o misijama posredovanja sa trećim zemljama. Imali smo znači ovaj proces e, posredovanja u okviru Afričke e, unije što se tiče e, središnje Centralno Afričke republike i znači trebala je biti pružena podrška tom procesu posredovanja u okviru Afričke unije. U tome smo također sudjelovali. Zadnje je pitanje stabilizacije. Imamo znači taj novi koncept koji smo nedavno razbili. Za nas je stabilizacija instrument i alat sprečavanja sukoba i kriza prije nego što se oni pojave. Znači moramo iz Europske unije država članica e, poslati stručnjake i to na terenu gdje sukobi mogu izbiti kako bismo e, spriječili da eskaliraju određeni pokretači e, sukoba. U tom smislu imamo podršku i lokalnim vlastima kako bismo riješili i te pokretače sukoba. Hvala, dragi kolege. Imamo 10 ili 15 minuta koji su nam ostali. Imamo tri, četiri govornika koji su se javili za riječ. Evo, svakome po tri minute. Sada ima riječ gospođa Posti, izvolite. Hvala. Zahvaljujemo na ovim interesantnim informacijama. Ja ću biti izvjestiteljica za izvješće e, izgradnje kapaciteta EU-a na području sprečavanja sukoba i e, posredovanja. Ja ću tijekom tog procesa sigurno stupiti u kontakt sa vama. Ovaj tjedan sam imala sastanak sa E, uredom Europske unije za izgradnju mira, različitim dionicima. Isto tako ću nastaviti tijekom procesa kontakta s njima. Neki izvjestitelji iz Sjeni su ovdje iz Zelenih. Mi razgovaramo o različitim pitanjima, e, kao što je na primjer pokret, pokretanje akcijskog plana, isto tako bolja koordinacija između različitih instrumenta država članica. Također smo govorili o instrumentu ranog upozoravanja te uključenje u većoj razini mladih. A također smo govorili o važnoj temi, a radi se o tome da je potrebno da imamo viziju na dugi rok, znači te dugoročne ciljeve koje trebamo osmisliti. A također smo govorili o boljoj koordinaciji između glavnih gradova i onih koji rade na terenu. Postoji e, također i potreba za političkom voljom da se podrže ta akcije na tom području. Također smo govorili također i o edukaciji Eh, na području eh, posredovanja i to za zastupnike parlamenta. Razgovarali smo o boljoj koordinaciji između različitih jedinica, uključujući sprešavanje sukoba, kako bi to sve bilo poznato malo šire. Govorili smo također o uključenju tog trgovinskog okolišnog aspekta i tako dalje. Također smo govorili o tome da trebamo analizirati dobre rezultate kako bismo vidjeli što e, e, funkcionira, a što ne. A također smo puno govorili i o pomirenju kao važnom aspektu, te također izgradnji pomirenja, e, povjerenja. Evo, to je ona to kako smo počeli. Mislim da ćemo početkom rujna početi sa izradom izvješća i biti će mi drago da u budućnosti e, ostanem u kontaktu s vama. I još sam jednu stvar zaboravila, također smo govorili o važnosti jačanja i e, edukacija na području jačanja demokracije. Hvala. A sada za zeleni gospođa Valero, hvala. Drago mi je bilo što smo što sam čula nešto o vašim smjernicama, htjela sam postaviti pitanje vezano uz to. A postavljam si pitanje, ne bi li smo nešto takvo trebali imati na europskoj razini? To je pitanje za oboje a isto tako imamo i tu izvršnu agenciju CIF, možda nešto možemo nastaviti rad na tome u okviru Europskog parlamenta, možda bi nam možda bi Njemci tu ideju mogli uvesti u vijeće. Znam da e, prethodni ministar Gabriel je rekao da trebamo više e, znači mjesta miru e, dati u odnosima. Aleksandar Langer, bivši član parlamenta, je također razvio tu ideju, a to je razvijeno u studiji provedivosti. To smo dobili u parlamentu, ne znam da li to imate, ako ne možemo vam to dati. A Moram reći da dolazim i u Švedsku i ta ideja je naglašena također u Švedskoj u više navrata. Možda Njemci i Švedi mogu zajedno e, raditi na tome da se ta ideja progura i na europskoj razini. Također moramo naučiti određene lekcije od naše vanjske politike. A kad govorimo o sprečavanju sukoba, E, iako je to nevidljivo, to je uspješno jer imamo vrlo uspješnih priča o tome ništa ne znamo. U parlamentu više govorimo o obrani ratovima, a ne toliko o miru. No mislim da je e, sveobuhvatni cilj je da provođenje mira kad govorimo o sigurnosti. Ono što je bilo izuzetno e, zanimljivo je da kad smo imali dokument, svaki put kad je na pisano obrana, trebali, smo, trebali bismo to zamijeniti riječju mir. I kad dođemo do kraja dokumenta, onda su rješenja koja zamišljamo u potpunosti drugačije. Ako e, imamo na umu mir, a ne obrana. A kad govorimo o novcu, nismo li imali tri minute? Dvije i pol ste već potrošili. Da. Što se tiče ovog instrumenta o stabilnosti i miru, što mislite o smanjenju sredstava? Što mislite o tome? Hvala. Ja bih puno toga mogao komentirati, ali neću. Ljudi koje zanima obrana, zanima i mir. I ne vidim sad tu neku kontradikciju. Gospođa Lozing, izvolite. Da, ovo što je gospođa Valerol e, rekla pred kraj i što je unijela u raspravu, ja bih željela naglasiti, dakle, da kad govorimo o tom pomaku prema više politike sigurnosti unutar Europske unije, onda to znači i da napuštamo ova civilna načela. Gospođa Mogherini je uvela jedan novi instrument, European Peace Facility, i u tom instrumentu ne nalazimo nikakva područja gdje se civilan način mogu razriješiti sukobi, već se više radi o tome da naoružavamo partnerske vojske, iako se ovdje nalazi riječ mir u samom instrumentu. Onda se u Europskoj uniji isto tako govori o e, sastavu različitih instrumenta vanjske politike i tu bih vam željela ukazati na mišljenje organizacije Brot für die Welt, e, kruh za svijet i molim vas e, to pročitajte to što sam ja tamo mogla e, čuti i vidjeti, ja sad ne mogu ovdje u detalje izložiti. Ali u svakom slučaju se ukazuje da kroz stvaranje tih instrumenata Brot für die Welt je naveo 20 zasebnih instrumenata, dakle civilne naravi koji sada neće postojati od civilne kontrole u pogledu sigurnosnih aparata, poštivanje međunarodnih tribunala, komisija pomirenja, e, podržavanje u smislu odnosno borba protiv djece vojnika. Dakle, tu me zanima vaše mišljenje u pogledu takvog razvoja unutar Europske unije. I htjela bih e, ukazati na to da ne možete dovijeka vaditi nešto iz nekog lonca. Ono što se na jednoj strani više plaća će imati za posljedicu da će nestati novca u drugom dijelu. Hvala vam lijepa. Okay, colleagues, I've been informed that the interpreters are Dragi kolege, prevoditelji će otići u 12.30. Do tada možete govoriti vašim materijalnim jezikom. Gospodin Lic, ja sam njemački član u okviru kluba SND-a.